Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dobro jutro, dame i gospodo, molim vas sjednite. Not many of us, but I expect the colleagues to... Nema nas mnogih, ali očekujem da će drugi kolege još e, doći svaki čas. Always, I say, <coughs> always I expect them to come. Kao i uvijek ja to očekujem. Dopustite mi da Kažem da vas pozdravljam na zadnjem sastanku e, odbora za regionalni razvoj u ovom trenutnom parlamentarnom sazivu. Kao prvo možemo li se složiti e, oko nacrta dnevnog reda za ovaj sastanak? Da, mislim da da. Zbog vremenskih ograničenja na našem sastanku danas jutro, o tome ću vam reći još nešto za čas, ali predlažem vam da spojimo točku 4 i 5. Dakle, točku 4 i 5. Tu se radi o raspravi sa komisijom vezano uz rad e, na kohezijskoj politici. Mislim da bi bilo u redu da ne ponavljamo dva puta isto. Ako se slažete s tim prijedlogom, onda možemo usvojiti dnevni red u tom obliku. E, odobrenje zapisnika, nacrt zapisnika od 21. ožujka imate sada na internetu na raspolaganju, kao što znate. Predlažem da kao i inače, ako nema nikakvih e, zamjerki do kojih dođe tijekom ovog sastanka, da se onda e, taj zapisnik usvoji. Imam nekoliko priopćenja predsjednice. Kao prvo da vas podsjetim da su se koordinatori e, odbora regije sastali na kraju sastanka odbora 21. ožujka, da smo usvojili određene odluke koje smo onda podastili svima putem maila Možemo li odobriti te odluke? Da, hvala vam. Njih ćemo zapisati u e, zapisniku sa ovog sastanka. Zatim kao drugo moram vam reći da smo se jučer ujutro gospodin Van Roy, gospođa Krell, gospodin Zeller i ja sastali sa uredom i sa koordinatorima odbora Koter e, iz odbora regija. E, imali smo radni doručak Tema naših rasprava je bila ta da smo e, pokušali sagledati našu suradnju u proteklih pet godina i istražiti načine kako možemo nastaviti i raditi dalje e, tijekom novog parlamentarnog saziva. Odbor regija je predložio da bi možda mogli napraviti sažetak tih zaključaka e, u obliku memoranduma i onda bi predsjednici tih dvaju odbora mogli podastati taj memorandum trenutnim budućim članovima i e, parlamentarnim zastupnicima. Tajništva tih dva odbora trenutno pripremaju završni nacrt tog memoranduma. Nismo još ništa potpisali. To je dakle jedan e, zajednički dokument e, koji daje pregled našeg zajedničkog rada. 11. srpnja će odbor Koter i Kohezijska alijansa organizirati sastanak o ulozi sporazuma o partnerstvu u budućoj kohezijskoj politici članovi odbora regiji, budući i trenutni članovi odbora regiji, e, poziva se da sudjeluju u tome, a tajništvo će vam e, poslati sve detalje e, čim ih zaprimimo. Za sad, dakle, još ih nemamo. Treća najava je zapravo podsjetnik da sam organizirala malo piće krajem ovog sastanka e, ovdje unutar e, dvorane za sastanak i nadam se da ćete moći ostati, e, dužiti se s nama kako bismo tako obilježili kraj parlamentarnog saziva. Želim svima zaželjeti dobro zdravlje te vam želim mnogo uspjeha u budućnosti. Želim isto tako i povjerenici, a i odboru regiji. Dobro budućnost i I želim vam isto tako reći da je ovo zadnji sastanak odbora regi Ja sam predsjednica, imam neke privilegije. Počašena sam s time što se mogu javiti za riječ kada god hoću i stoga ću sada preuzeti riječ kako bih vam rekla hvala povjerenice, hvala vam na odličnoj izvrsnoj suradnji Želim zahvaliti svim članovima odbora regiji na izvrsnom radu, na podršci koju ste mi pružili. Želim zahvaliti na zajedničkim naporima, na zajedničkim uspjesima, jer smo dosta toga uspjeli napraviti. Jeste li od tajništva zaprimili ovaj dugačak popis? Da, jeste. Evo, to je ono što smo napravili tijekom saziva. E, to je impresivno i hvala članovima. Hvala i službi Europske komisije na njihovoj suradnji, njihovoj pomoći. Hvala i e, službama iz vijeća na pomoći i suradnji i e, hvala svim predsjedničima s kojima smo surađivali. Ja bilo je niz njih, to su bili različiti ljudi s različitim pristupima, ali svi su bili jako spremni na suradnju i jako su nas podržali u našem radu. Želim zahvaliti isto tako e, izrazito političkim savjetnicima, e, posebice vama želim zahvaliti na e, izvrsnoj pomoći na predivnom radu, zato što se ništa bez vas ne bi ostvarilo s ovog popisa. Bez vaše pomoći, bez vaše stručnosti, bez visoke profesionalne razine koje imate. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti e, službama Europskog parlamenta, počeši od tajništva. Zahvaljujem vam svima na pomoći, na radu, na tome što ste bili strpljivi, što ste bili strpljivi sa mnom. Bilo je nekih smiješnih trenutaka, ali mislim da je to sve e, bilo na korist za naš rad. Hvala svim službama dakle, iz Europskog parlamenta, hvala pravnoj službi, hvala svim drugima koji su nam omogućili da dobro radimo. I ovom prilikom ću opet zahvaliti i usmenim prevoditeljima, to ću kao inače napraviti na kraju našeg sastanka, ali želim sada odmah reći da bez njih isto tako ne bismo mogli uspjeti e, posjeći sve ono što jesmo. Često pokušavamo e, shvatiti jedni druge e, putem raznih jezika, a to je lakše i bolje napraviti kada se koriste usmeni prevoditelji. Stoga vam izuzetno zahvaljujem. I na kraju želim zahvaliti svim gostima, svim onima koji su sudjelovali na našim sastancima e, što se tiče sveučilišta, e, nevladinih udruga, različitih tijela koji su nas podržavali, uključujući i banke. Svi su oni aktivno surađivali našem radu u proteklih pet godina. Tu bih se sada zaustavila, vratit ćemo se sada na dnevni red, ću riječ povenici Krecu. Sjećate li se trenutka kada smo organizirali prvo saslušanje s povjednicom. Čini nam se kao da je to bilo jučer, ali ne, to je zapravo bilo prije pet godina i zajedno smo uspjeli mnogo toga napraviti i komisija i povjednica je mnogo toga uspjela napraviti i stoga evo predajem vam riječ, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala, draga Iskra Mihajlova, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Doista, kao da je to bilo jučer kada sam prvi put došla ovdje k vama e, na saslušanje kao povjerenica nakon što sam osam godina bila parlamentarna zastupnica u Europskom parlamentu i teško mi je povjerovati da je prošlo toliko vremena. Ali možda nismo osjetili to vrijeme zato što smo Evo danas vidimo da imamo jedan vrlo emotivni trenutak zajedno, ali isto tako i slavimo naš zajednički rad na rad svih službi, komisije, parlamenta, kao što ste i rekli, svi smo uložili svu našu energiju za Europu i e, za one koncepte nikoga ne treba zapostaviti. Danas je ovo vrlo primjeren trenutak da se osvrnemo na to što smo zajedno napravili, na sve ono dobro što smo zajedno uspjeli postići. Pa bih htjela reći hvala svima vama, službama, svim provoditeljima, svim ljudima koji su bili izvjestitelji. Zajedno smo posjetili i regije koje predstavljamo i doista mislim da smo postigli mnogo toga zajedno. Bacivši pogled unatrag, mislim da je naš prvi uspjeh bio taj da smo radili sa ciljem da se nijedna regija ne zapostavi. Znate vrlo dobro da prije dvije godine je vozače bilo drugačije. Svi smo bili gotovo sigurni da nećemo uspjeti uspješno provesti ovu krizijsku politiku za sve regije, da imamo jednaku pokrivenost e, za cijelo to područje. Mi smo bili od početka angažirani za to morali smo brzo krenuti raditi. Prošli smo kroz teško razdoblje 2015. godine kada je E, gospodarska situacija bila teška u Grčkoj i kada je kohezijska politika e, i mnogo sufinanciranja bilo blokirano u Grčkoj. Mi smo tu zajedno brzo surađivali, imamo posebne mjere koje smo uveli za Grčku što je Grčkoj dopustilo da završi važne projekte u infrastrukturi, poduzetništvu, e, zdravstvu i na drugim područjima i želim zahvaliti parlamentu na tome što je vrlo brzo usvojilo promjenu tog zakonodavstva. Također smo e, radili na inicijativi da e, regije napreduju, to je bilo vrlo važno za sve na terenu. To se tiče same srži kohezijske politike i to je nešto što je meni izuzetno važno. Dakle, kako da se e, ostvari održiv razvoj regija. Komisija i parlament su tu radili ruku pod ruku i mislim da bismo trebali biti ponosni na ono što smo napravili. Isto tako je zaključak sličan kada se radi o e, politikama e, koje se kreću od ozgo prema dolje, da oni dakle nisu uvijek dobre, da nam treba kad kad e, nešto će biti skorano promjeri to je dovelo do novih inicijativa, do novih pilot projekata za industrijsku transformaciju, za regije koje se oslanjaju na ugljen, koje su u tranziciji. Pilot projekti su se temeljili na načelima koje smo naučili eh, iz inicijative Catching Up Regions. Tu smo radili blisko sa građanima, sa eh, organizacijama kako bi se na terenu provele te promjene koje su bile potrebne. Dakle, tu smo naučili iz toga neke lekcije i to je onda utjecalo i na odluku komisije kako će izgledati poljska politika nakon 2020. godine. Znam da želimo za sljedeće programsko razdoblje od 2021. do 2027. osigurati dobru politiku. Tu je e, naglasak na e, transformaciji gospodarstva, to je prvi cilj broj jedan, i želimo isto tako i promijeniti e, sustav financiranja. Ovo vrijeme mi trenutno ne dopušta, nažalost, da detaljno govorimo o našoj daljnjoj suradnji za primjerice najudaljenije regije. Tu smo sa Ljiljanom i gospodinom Maskurom i e, gospodinom Ožijem također radili upravo na tim najudaljenim regijama, posjetili smo ih. Mislim da smo napravili najviše što smo mogli za te regije za solidarnost u slučaju prirodnih katastrofa. E, znate vrlo dobro da smo imali fond za solidarnost kojeg smo iskoristili za mnoge države tijekom e, vrlo teških trenutaka u Italiji, u Portugalu primjerice, gdje god bi došlo do prirodnih katastrofa kako bismo isto tako pomogli e, pri izbjegličkoj krizi. Vrijeme mi također dopušta da detaljno govorimo o tome što je ekologijska politika sve postigla ali mogu vam reći nekoliko brojaka. Dakle, više od milijuna e, poduzeća smo uspjeli e, e, poduprijeti financiranjem, 400 tisuća radnih mjesta na kraju ovog razdoblja. Moram reći da za komisiju i za Europski parlament, barem da smo zajedno surađivali, da smo pronašli zajedno rješenja, da smo odasli jasnu poruku Europi i doista mislim da je ta poruka koju sada želimo poslati je ta da nema regije koju želimo zapostaviti, da nema nikoga koga želimo zapostaviti i da smo uspjeli i u izvješću Westfall iz 2017. godine e, to potkrijepiti. Tamo se govori o najvećim elementima koji će nam biti potrebni za budućnost. Želim i to izvjestitelji se zahvaljujući na izvrsnom radu i svim izvjestiteljima u Sjeni. U tom izvješću smo onda prenijeli koncept e, taj isti u prijedlog Europske komisije za razvoj nakon 2020. godine i zahvaljujem svima vama na doprinosima. Mislim da ćete tu vidjeti da se mnogi vaši prijedlozi odrazuju upravo, održavaju u toj e, politici imamo pravedno, jednako ravnomjerno e, raspodjeljivanje financiranja. Uspjeli smo se više usatočiti na ključne izazove, to je transformacija i prijelaz na gospodarstvo sa niskim udjelom e, ugljika, a isto tako želimo osigurati financije za ključne infrastrukturne projekte i za primjerice područja e, područje obrazovanja, javnog zdravstva i razvoja vještina. E, ništa od toga ne bi bilo moguće bez vašeg aktivnog doprinosa, bez vaše aktivne podrške i zbog toga sam izuzetno zahvalna na tome. Zatim imamo jedan e, taj drugi paket postignuća, primjerice, mi smo politiku približili građanima, mislim da možemo biti ponosni na to. Komunikacija je u mom mandatu e, bila od ključne važnosti i drago mi je što smo tu naš zajednički jezik, jer je tijekom našeg mandata bio prisutan taj izazov, Eurobarometar pokazuje da samo svaki treći građanin zna zapravo što kohezijska politika znači za ljude e, na terenu, za ljude u njihovom susjedstvu. I bilo mi je drago da nisam bila sama kada se radi o borbi protiv tog izazova. Vi ste bili uz mene, e, vaše službe, vaša podrška bili su od e, jako važne, velike važnosti i tu smo se nadopunjavali. Zatim imamo interaktivnu platformu koju ste osnovali, e, koja postavlja pitanje što Europa čini za nas. To je bilo vrlo važno kako bismo pokazali građanima projekte iz politike koje se provode u njihovoj regiji. To je ono što je nadopunjavalo platformu sa otvorenim podacima komisije gdje građani mogu pratiti e, napretke e, postignute pomoću kohezijske politike. Isto tako mi je e, vrlo drago što ste podržali onu komunikacijsku akciju 2017. godine. Uz vašu podršku smo uspjeli tu ostvariti već 17 tisuća različitih otvorenih događaja za građane diljem Europske unije i tu smo imali čak 450 tisuća građana koji su se odazvali tim događajima. To je bilo izvrsno postignuće i to je bilo jako dobar način da svim građanima pokažemo što Europa radi u njihovim regijama. Hvala vam isto tako što podržavate lokalni razvoj za 1400 lokalnih strategija za razvoj kojeg smo iznijeli u ovom trenutnom razdoblju. Te strategije lokalnim ljudima daju e, e, mogućnost glasa u e, dizajniranju i provedbi tih projekata. To je jedan od pet prioriteta za budućnost. želimo Europu približiti građanima. omogućiti lokalni razvoj u urbanim područjima želimo dati lokalnoj zajednici osjećaj vlasništva nad e, kohezijskim programima. U tom kontekstu podržavam što Europski parlament podržava i agendu za gradove Europske unije. Hvala vam e, i na prijedlozima koje ste iznijeli za suradnju. Zahvaljujem Paskalu Arimontu. Zahvaljujem i drugim kolegama. Prekogranična suradnja je jedan od najvidljivih aspekata europskog projekta. E, to pokazuje da je Europa tu, da se građani približuje ni drugima. Zahvaljujem vam na tome što ste e, nam dali tu temu. Europski parlament je odigrao, a i dalje igra vrlo važnu ulogu za makroregionalne strategije, za njihov uspjeh. E, kontinuirana politička podrška je ono što je potrebno a u tom smislu je vaša uloga bila od ključne važnosti. E, Baciši pogled u natrag, mislim da smo uspjeli i na jedan treći način, uspjeli smo stvoriti uvjete za pojednostavljenje i za bolju provedbu. Znate koliko smo e, sati proveli žaleći se na to koliko su e, postupci složeni, koliko je velika birokracija. Znate da kad sam preuzela ovu funkciju da sam vrlo brzo shvatila da ako želimo smanjiti birokraciju, ako želimo da kohezijska politika postane pogodnija za korištenje, da e, onda moramo na tome raditi. Vaša podrška je tu bila vrlo važna. U Omnibusu smo radili na tome. Tu smo se zalazili, zalagali za različita pojednostavljenja i za primjerice manju birokraciju za manje projekte. To ne bi bilo moguće bez e, izvjestitelja Van Nistelroja, gospođe Konstance Kreo koji su na tome radili. Hvala ti Lamberte, molim te prenesi tu poruku Konstanci. Lamberte, mislim da ostavljaš za sobom vrlo veliko nasljeđe. Hvala ti na suradnji. Zaslužio si eh, malo opuštenije provesti budućnost Znam da nas nećeš u potpunosti napustiti, bit ćeš naš prijatelj, naš kolega i tvoje iskustvo je od velike vrijednosti za nas. I želim ti reći eh, jedno veliko hvala. Imam i nekoliko posebnih riječi upućeni iski, ali moram reći da ste svi vi eh, bili vrlo važni jer dolazite sa terena i to je za mene bilo vrlo važno, dakle moći s vama razgovarati službeno ili neslužbeno. kako bismo razmišljali o svemu tome kako bismo onda mogli prenijeti Europskoj komisiji vaše iskustva s terena. Dakle, paralelno s Omnibusom smo isto tako pokrenuli i pripreme za pojednostavljenu kohezijsku politiku nakon 2020. godine, kao što sam rekla. I naravno, kao što sam e, već rekla, vaša aktivna podrška je tu bila vrlo važna. 80 mjera za pojednostavljenje smo predložili, koje smo ostvarili. E, streamlinjanje projekata, jednostavniji postupci. To sve znači da ćemo se moći više usredotočiti na to kako možemo pomoći korisnicima i kako možemo postići solidnija rješenja. To su konkretna postignuća i doista smatram da možemo otići na kući i reći da smo se borili za to da nijedna regija ne zaostaje, da se građani približe, da se sve pojednostavi i da imamo bolju provedbu moramo nastaviti u budućnosti sa tim dobrim radom. Želim zahvaliti gospođi predsjednici na svim onim dugim satima koje smo proveli unutar dijaloga. Nažalost, nismo uspjeli postići sporazum za e, novi proračun i nove propise tijekom ovog saziva, e, kada se radi o nekim temama prije izbora bilo bi dobro da smo uspjeli imati i te sporazume prije izbora kako mm, bismo se osigurali da sa prvim siječnjem 2021. godine već krećemo u provedbu nove kohezijske politike. To nismo uspjeli ostvariti, ali nadam se da ćemo uskoro sklopiti sporazum o tome jer moramo imati programe. A zakonodavni paket se mora što prije usvojiti kako bi se to ostvarilo. Kao što sam rekla, samo vam riječi pohvale za odbor za regionalni razvoj. Vi ste bili neumorni e, u radu na pripremu e, tog razvoja. nakon 2016. godine i kao što sam već rekla posebice zahvaljujem gospođi predsjednici, ali isto tako i izvjestiteljima gospođi Krel, gospodinu Novokovu, gospodinu Kucelini, gospodinu Rimonu, gospodinu Van Miltenburgu. Radili ste naporno na pripremi stajališta i na pripremanju pregovora. Ali, nažalost, vijeće, evo tu smo zapali. Ali vrlo cijenim to što smo imali jednaka stajališta po mnogim pitanjima i što smo uspjeli zaključili trijaloge. Isto tako i jako cijenim konstruktivan duh e, vođenja trijaloga, kao što sam rekla, i e, pomalo sam razočarana zbog toga što nismo uspjeli postići taj dogovor i dalje se nadam da će sljedeći parlament e, nastaviti vaš rad. U zaključku, dame i gospodo, Evo, takav je život, pet godina je brzo prošlo, ovo je zadnji put e, što sam ovdje pred vama kao povjednica za regionalnu politiku. Nadam se da ću vam se vratiti kao kolegica u ovom domu. Jako sam ponosna na to što smo zajedno napravili. Kao što sam rekla, od posljednjih mjera za Grčku, to je bio veliki izazov odmah na početku, zatim eh, industrijska tranzicija regija, najudaljenije regije, eh, gradska područja, omnibus, te programski paket za razdoblje nakon 2014. godine. Zajedno smo surađivali i doista nisam si mogla željeti imati bolje partner od vas. Eh, bila mi je čast s vama surađivati te vam želim sve najbolje u budućnosti sve najbolje vama, vašim obiteljima i nadam se da ćemo se ponovno sresti. I kad god se to bude dogodilo možemo biti uvjereni da smo napravili najbolje za građane, za regije, za Europu. I evo, ovo je trenutak gdje bih vam obično rekla hvala vam na pažnji. Ali ovaj put ću vam reći hvala vam na svemu. Hvala vam, povjerenice. Postoje zadovoljstvo i čast razgovarati s vama, tako je svaki put kada dolazite kod nas u odbor. predložila sam da spojimo ove dvije točke u dnevnom redu, dakle razgovor sa povjerenicom i razgovor o dosadašnjem napretku kohezijske politike i budućim izazovima. Evo neke brojke za vas. To je materijal koji nam je pripremilo tajništvo i koje ste sigurno već dobili. A možda niste pročitali. mo prvo čitanje o glavna, e, tri, tri glavna zakonodavna prijedloga, dakle CPR, RDF i kohezijski fond te Interreg. Osim toga tu je i evropski prekogranični mehanizam. Tu su četiri dosija za koje je nadležan odbor regi i tu smo uspjeli doći do usvajanja u prvom čitanju na plenarnoj e, sjednici. Tijekom rasprave sa kolegama iz obora regija mi je doista bilo drago čuti da oni cijene ono što radimo. Bilo je teško doći do dogovora između nas i vijeća, ali oni doista pozdravljaju ovaj sporazum u prvom čitanju i imaju razumijevanja za ono što radimo i čestitali su nam na ovom uspjehu. Nadalje, imamo još 16 zakonodavnih postupaka koji su ovdje prošli kroz naš odbor, neki od njih dosta brzo, zahvaljujući dakle, hitnom postupku i zahvaljujući pomoći povjerenice, uspjeli smo u tome. Potom smo imali 25 zakonodavnih mišljenja za druge odbore. To je znak dobre suradnje sa drugim odborima. Ono što je odlika ovog odbora je da smo jako dobro surađivali sa drugim odborima tijekom ovog saziva. Dobro se razumijemo. U rijetkim slučajevima je dolazilo do sukoba interesa u radu dakle, s drugim odborima i mogla bih reći da smo mi tu evo, izvojevali pobjedu. Uspjeli smo. Osim toga izradili smo 29 nezakonodavnih izvješća, tu smo iznosili svoje politička stajališta o ključnim pitanjima, te smo tu objavili i sedam provedbenih izvješća. U nekim odborima su ove brojke nešto niže vezano uz ova izvješća, Mi ih imamo sedam, neki od njih su bili jako zanimljivi. Evo, tu je kolegica Damato koja je ovdje utrla put ove vrste izvješća o našem odboru. Također imali smo 15 izaslanstava sa našim članovima koji su se bavili provedbom kohezijske politike na terenu. E, sada bih dala riječ članovima našeg odbora, počevši s koordinatorima. Vidim ih ovdje troje. E, gospodine Van Nistelor, izvolite. Thank you very much. I know that the last speech is usually more recorded than the first speech. Evo, bit ću se jako oprezan e, kada je riječ o ovoj vrsti obraćanja. Hvala vam svejedno na prilici da komentiram ovdje na kraju saziva. Imali smo doista sjajan početak suradnje sa povjerenicom. Sjećam je se još dok je bila kandidatkinja i smatrao sam da je vrlo važno baviti se konceptom e, pametne specijalizacije, potrebno imati na, na umu dakle i budući razvoj događanja. Potom dolazimo do saslušanja. Kada je riječ o odabiru povjerenice, onda klubovi osmišljavaju pitanja, morate prioritizirati područja. Evo, onda smo to napravili i u ovom slučaju, onda je ona odgovorila na sva ta pitanja, to je bilo povezano i sa tom e, pametnom specijalizacijom. A ja to pitanje nisam niti postavio, te ovo evo je ova čarobno djelovanje. Kada djelujete, onda neke stvari na koncu konca uspijete i postići. Dolazim iz e, zemlje koja uplaćuje u evropski proračun. E, samim time sam e, jako izložen kritikama. Kada govorimo o kohezijskoj politici, to je ono što nas drži zajedno, okuplja dakle naše regije, naše zemlje članice, ali to nije uvijek dobro shvaćano u Nizozemskoj, tamo me često kritiziraju, moram eh, stalno odgovarati sa brojkama, govori se a više uplaćujemo nego što dobivamo nazad od Europske unije. Govorim da nije tako, ali imamo evo, drugačiju percepciju kada je riječ o ovim pitanjima. E, mislim da je svojevrsno malo čudo ovo što smo uspjeli postići u financijskom smislu. I to je upravo istaknula i povjerenica. Uspjeli smo modernizirati ove politike koje su najbliže građanima. Govorimo o trećini europskog proračuna. Ovo su evo posljednji dani ovog e, saziva, te sada evo podvlačimo e, crtu. Jučer smo imali i ovaj sastanak e, na vrhu. Jedan od razloga za organizaciju je bila i suradnja sa kinezima. imamo 12 novih država članica, tešku gospodarsku krizu i onda oporavak. Tu je pomogla u oporavku i kohezijska politika. Treba bolje sagledati stvari kada je riječ o donošenju odluka i još jednom ćete vidjeti da je kohezijska politika temeljna politika koja uspjeva prevenirati, dakle, spriječiti da se ne bi da dogodile neke negativne stvari kada govorimo o Europi. Imali smo dosta rasprava ovdje u parlamentu kada smo se zalagali za naša stajališta. Mi smo govorili o strukturnim strukturnim dakle, reformama koje su potrebne. Zalagali se za to. To nije nešto što je započeo odbor Ekon. Mi smo o tome imali stajalište i ta smo stajališta zagovarali. I to je nešto što trebamo prenijeti na idući saziv parlamenta gdje imate jako snažna stajališta i nemojte to dovoditi u pitanje. Uspjeli smo osuvremeniti neke politike tijekom ovog petogodišnjeg razdoblja, ali također bismo se mogli u tom kontekstu baviti novim problemima kao što je primjerice izbjeglička kriza ili posljedice zemljotresa. To je sve nešto dakle što je blisko našim građanima. Kada govorimo o budućim izazovima, sam osobno zainteresiran za ono što se događa u ruralnim krajevima. Bilo bi dobro postići ovdje sporazum o pametnim selima, dakle nešto slično dogovoru iz Amsterdama gdje se ne govori o dakle, nadležnostima e, država ili regije ili Europske unije, već se govori o jačanju dakle, tamošnjih, tamošnje infrastrukture i sa, s tim u vezi treba ona donijeti odgovarajuće politike. To se možda može činiti kao nešto disruptivno, ali mislim da je uvezano uz ova pitanja moramo imati snažna stajališta, snažne formulacije i to bi za mene bio snažan doprinos e, stabilnoj budućnosti Europe. Ne bi trebalo upadati u zamku populizama koji govore protiv Europe. Imali smo dakle, jako dobru suradnju tijekom ovog saziva. Bilo bi dobro da ovdje dakle, ti ruralni krajevi preuzmu vodeću ulogu i kada govorimo o drugim različitim politikama, primjerice onoj u energetskom sektoru, o skrbi. Ljudi sve žive sve duže, imamo veliko starenje stanovništva, naročito u tim krajevima i tim problemima se moramo pozabaviti i zato predvidjeti odgovarajuće politike. Ti problemi se neće riješiti sami od sebe. I kažem, ukoliko pogledate kako stoje stvari, imamo izvješće OCD-a koje dobro opisuje situaciju. Dakle, digitalizacija, automatizacija, promjene u tehnologijama, s tim su povezane demografske promjene, urbanizacija, starenje stanovništva i migracije. To su sve veliki izazovi Te stvari moraju postati centrom interesa i naših politika. još jednom hvala svim kolegama, evo i sami ste rekli hvala svom našem e, osoblju. Mislim da je ovo bio jako dobar saziv. Thank you, Mr. Um, hvala vam. The Yeah, thank you, Za gospodin Miltenburg. Hvala vam, evo, dotaknuli, ste se početka ovog saziva kada ste bili kandidat za povjerenika. Čini se kao da je bilo jučera, evo prošlo je već pet godina. Mnogo toga smo napravili u međuvremenu, mislim da smo obavili sjajan posao. Tu su i vaši prijedlozi za, modern, za osuvremenjivanje kohezijske politike. To će omogućiti potporu ulaganjima diljem Europe. I to u znaku solidarnosti. A doista vam možemo čestitati na tom uspjehu. Ali dijelim s vama razočaranje kada je riječ o zakonodavnom dijelu posla. Pred kraj saziva se tu postiže malo napretka kada govorimo o CPR-u. to je jedna od prioriteta e, rumunskog predsjedništva, ali vidimo da se tu ne postiže željeni napredak. To je povezano sa teritorijalnom suradnjom te sa fondom, odnosno uredbom za regionalni razvoj. Tu još nema trijaloga, dakle nema pravog napretka. Te zato mogu podijeliti razočaranje koje ste vi iskazali jer, ste, jer je rumunjsko predsjedništvo imalo kohezijsku politiku kao jedan od prioriteta. Međutim, tu postoji još jedan tračak nade. Sutra će se u Bukureštu na neformalnom sastanku ministara održati dakle, sastanak i na temu kohezijske politike. Zanima me koju ćete poruku tamo uputiti, što će biti ključne poruke koje ćete prenijeti, ćete sigurno raspravljati o korištenju fondova, to će biti povezano i sa europskim semestrom, potom su tu tematska područja. Tu već imamo određena stajališta izražena u radnim skupinama vijeća te u Koreperu. Oni ne idu uvijek u znaku potpore vaših prijedloga. Mi smo usvojili dakle uredbu o RDF-u, o kohezijskom fondu i to prije dva tjedna na plenarnoj sjednici. Pa me zanima što ćete poručiti ministrima u obliku vaših e, ključnih poruka. Koliko pogledate stajalište vijeća o RDF-u i kohezijskom fondu, oni žele uzeti u obzir komponentu broj 5 koja proizlazi iz uredbe o teritorijalnoj suradnji. Ukoliko Europa želi biti u vrhu inovacija i ukoliko ne želi gubiti bitku protiv Amerikanaca i Kineza, onda bi bilo dobro predvidjeti sredstva za međuregionalnu inovaciju. To je tema za koju sam ja osobno zainteresiran. Jer regionalna politika ne podrazumijeva samo e, solidarnost e, i jačanje najslabih područja, već će namjera učiniti Europu snažnijom i na globalnoj razini. Zanima me kako ćete se nositi dakle, s tim zahtjevom kada govorimo o ovoj komponenti broj 5 koja je dijelom dakle, dvaju uredba. To je nešto što me brine, te me zanima hoće li to biti predmet vašeg obraćanja sutra? Hoće li se time baviti nova Europska komisija? Hoće li oni prihvatiti vaš prijedlog? Potom još nešto, još jedna tema koja mi je bliska, dakle urbana agenda. Zanima me hoće li tu biti nove komunikacije vezano uz strateška partnerstva u tom području. Ne bismo smjeli smetnuti suma taj program i za nju bi trebali zainteresirati i novi saziv parlamenta kada bude preuzimao svoju dužnost. Na koncu, ali ne manje bitno, želim vam doista sve najbolje. Znam da se ponovno kandidirate, da ćete ući u kampanju. Mislim da ste postignuli sjajne rezultate, ali uvijek se može učiniti više kada govorimo o zakonodavnom dijelu posla ali bih vam izrazio zahvalnost u svoje osobno ime, u ime kluba ALDE, na suradnju unazad pet godina. I još jednom bih rekao da je ovo vrijeme proletjelo, ali sutra je novi dan. Želim vam sve najbolje i puno sreće kada se evo, sutra budete susreli sa ministrima koji su nadležni za kohezijsku politiku. I nadam se da će u ime komisije i parlamenta uspjeti bolje osuvremeniti trenutnu kohezijsku politiku. Nadam se da ćete u tome uspjeti. Hvala vam, gospodine Van Miltenburg. I hvala što ste nas podsjetili na ovaj sastanak koji se održava sutra u Bukureštu. Mi ćemo tamo imati svoje predstavnike, gospodin Omar Ži, dakle kao naš prvi potpredsjednik, te gospodin Zeller. Oni će predstavljati naš odbor na tom e, sastanku. Oni će predstaviti postignuća našeg odbora te naša stajališta. Dakle, imat ćemo tamo kolege koji će govoriti u naše ime. Tamo će biti povjerenica. Zastupnice Damato, izvolite. Grazie, Presidente, grazie na komisarja qui in questa nostra... Hvala gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, hvala što ste nam se priključili na ovom posljednjem sastanku odbora. Ja ću sa svojeg gledišta podvesti crtu pod ovih pet godina našeg mandata, govorit o mjerama koje su usvojene i o predstojećim izazovima s kojima ćemo se suočiti ili kao zastupnici ili kao obični građani. Općenito govoreći, kada smo pokret pet zvijezdica i ja stigli u Europski parlament. Sočili smo se sa zidom koji su stvorili zagovaratelji mjera štenje i e, vi ste se suočili sa jednom novom pojavom, novim pokratom koji je ušao u Europski parlament. No, e, svi predmeti na kojima smo radili bili su usklađeni sa ovom religijom mjera štednje koja je temeljena na kratkovidnosti i na toj dogmatici mjera štednje. Evo, prisjetimo se mm, makroboniteta za koju smo uvijek se zalagali da se izbriše i Europski parlament je to na kraju potvrdio. Naime, e, održivi razvoj naših teritorija, borba protiv klimatskih promjena, ili također e, jačanje sigurnosti na seizmičkim područjima ne smijemo žrtvovati zato jer se jedna zemlja ne smije podvrgnuti strukturnim reformama koje se nalažu izvana i koje se nalažu temeljem e, mjera štednje koje su propale, kao što je nedavno potvrdio i predsjednik Juncker i također e, nije dala rezultata niti primjena tih načela u slučaju Španjolske ili Portugala. Mi smatramo pogrešnim što je komisija predlagala taj instrument. Nadam se da će sljedeći saziv parlamenta i dalje nastaviti blokirati gospodarsku makrouvjetovanost. No, e, naša borba protiv mjera štednje ne staje ovdje u Italiji, u Briselu. Mnogi politički čelnici su napadali i dalje napadaju pitanje minimalnog zajamčenog dohodka koji je u Italiji uveden kako bi se smanjilo siromaštvo i kako bismo reformirali i urede za zapošljavanje. Govorili su nam da je to ludost i da će propasti, ali upravo u smjernicama novog programa Europskog socijalnog fonda za sljedeće razdoblje predviđena je e, mogućnost da se europskim sredstvima sufinanciraju mjere poput minimalnog zajamčenog dohodka. Dakle, opet e, Europski parlament nam je dao za Gospođo povjerenice, a obraćam se svim kolegama, molim vas da shvatite kako se moje izaslanstvo ovdje istaknulo i pokazalo veliku odgovornost. Mi smo pokazali da se ne držimo lažnih mitova i da nastojimo dati odgovore na prave potrebe građana koji su predugo osjećali udaljenost od Europe, od Europske unije i od Strasbura. Radili smo konstruktivno na ove tri uredbe o Interregu, Europskom socijalnom fondu i na CPR. I drago mi je što sam osobno, a i u sklopu izaslanstva pridonijela tome što su se usvojile bitne odredbe koje su izvrsno polazište za sljedeći saziv i naravno treba naglasiti da je to plod rada sviju kao što je istaknula već naša predsjednica. Zahvaljujući slozi i suradnji unutar ovoga odbora uspjeli smo eh, riješiti razne eh, otvorene aspekte u predlogu u vezi sa Interregom, kao što smo uspjeli i uvrstiti prekograničnu pomorsku suradnju u prvu ostog programa. Također je prijedlog Europske unije o uredbi o zajedničkim odredbama sadržavao je i određene kritične točke, dakle, naročito odredbu N plus 2, što je E, bila nepovoljna za naše teritorije ili instrumente za izravno upravljanje i smanjenje stope sufinanciranja, ali u pročišćenom tekstu koji je usvojio Europski parlament nakon e, što smo već ukinuli također i makro uvjete, moram naglasiti da smo postigli druge uspjehe i tu e, želim spomenuti povećanje raspoloživih sredstava sa 322 na 328 milijardi, čime se odaje priznanje e, važnosti kohezijske politike za zapošljavanje naše teritorije. I ponovno je uvedeno pravilo N plus 3 i također se povećala stopa sufinanciranja. Glasovanje na plenarnoj sjednici u Veljači predstavlja značajan iskorak, ali to je ipak prvi korak na tom putu, jer tri trijaloga koja su održana se nisu pozabavila ključnim pitanjima. No nećemo dopustiti da ovo pitanje koje sam spomenula prije bude u potpunosti zanemareno na jesen. Parlament eh, mora nastaviti raditi temeljem mandata koje mu je povjerila plenarna skupština na, eh, svojim glasovanjem. Dakle, mi ćemo i dalje braniti postignute rezultate. I na kraju socijalni fond. Dakle, parlament je izmijenio pristup e, tematskog koncentriranja i to je važno zato jer se to temelji još uvijek na e, tri razine regija i razvoja regija. Želim e, završiti također sa jednom pozitivnom napomenom i mislim da će i povjerenica se e, radovati novom članku šestom, e, odnosno onome koji e, obustavlja upotrebu izvora, fosilnih izvora energije. I komisija se pokazala hrabrom i dalekovidnom, više nego ovaj odbor, potvrdiši da neće biti izuzeća Dakle, spriječili smo korištenje sredstava iz kohezijske politike za e, financiranje na ovaj ili na onaj način fosilnih goriva. Želim ovom prilikom zahvaliti predsjednici, tajništvu, svim službama parlamenta i dopustite mi da zahvalim i našem klubu, našem političkom savjetniku i e, našem kolegi Andreji Pikoneu i nadam se da ćemo u sljedećem e, savezu i mi, a i oni kolege koji se neće više kandidirati, koji su dali značajan doprinos, e, da ćemo moći kao građani, kao savjetnici nastaviti davati svoj doprinos, e, jer će nam trebati i njihovo iskustvo i u sljedećem sazivu. Dakle, želimo uspješan rad svima. Hvala, gospođo D'Amato. Kolege, Imate riječ e, gospodin Fako, onda gospodin Rogus i gospodin Polčak. E, hvala gospođo predsjednice. Ja neću toliko duljiti kao ostali kolega ovdje. Mislim e, da ste se dobro naslušali Britanaca u posljednjih nekoliko tjedana. Ja sam e, u ovom odboru tek dvije godine, ali cijenim kvalitetan rad i dobre namjere ovoga odbora i povjerenika. Možda ću se ja samo kratko vratiti, ali sigurno to neće biti... Da, jesam kandidat, ispričavam se zbog toga. ali čini se da ćemo otići na noće vještica, što je možda i prikladno. Dakle, budući da nam preostaje toliko malo vremena, ne bi bilo prikladno da postavljam previše pitanja o sljedećem petogodišnjem sazivu. No u ime izaslanstva britanskih konzervativaca, čiji sam ja glasno govornik i u ime kluba ECR, mislim da nema drugih kolega iz kluba, Želim zahvaliti povjerenici na njezinom radu, u njezinom mandatu i predsjednici na izvrsnom vodstvu. I još na kraju želim ponoviti ono što su mnogi već rekli i čuli, odnosno da Ujedinjena kraljevina odlazi ne zato što osjeća neko neprijateljstvo prema Europskoj uniji, to nije istina o većini od nas, nego stoga što osjećamo određenu skepsu naspram cjelokupnog europskog projekta, ali povlačimo razliku između Europske unije i šire Europe kao kontinenta. No, Europskoj uniji želimo sve najbolje za budućnost e, kao i pojedinim europskim zemljama. Hvala Thank you, thank you. Hvala gospodine Flak e, i hvala čitavom e, izaslanstvu konzervacivaca koja je vrlo konstruktivno radilo i pokazalo veliku spremnost na partnerstvo. Dakle, hvala u ime predsjedništva odbora Regi. Hvala, gospodine Evo, prije nego što se vratim po svojoj političkoj karijeri u svojoj zemlji, želim zahvaliti svima na simpatičnom e, i učinkovitom načinu vođenja ovih e, sastanaka i želim, e, kao što ste i vi, zahvaliti povjerenici, prevoditeljima, službenicima i svim kolegama. I žao mi je što moram eh, otići nakon ove sjajne suradnje. A i kao kolega Van Nistelrooy ja sam mnogo naučio od vas. I još jedno posljednje svjedočanstvo. 24 godine bio sam eh, načelnik jedne općine i bio sam u uskom dodiru sa kohezijskom politikom, naročito zato što sam svakoga vikenda u svojem mjestu razgovarao sa stanovnicima, sa mladima koji stanuju u tom mjestu i želim im poslati ovu poruku. Oni koji su živjeli prije nego što se Portugal u Europskoj uniji ne sumnjaju u korisnost i u dobrobiti koje donosi Europska unija i njena kohezijska politika moj eh, gradić bi bio potpuno drugačiji da nije, da nije bilo kohezijske politike. Dakle, htio sam eh, vas ostaviti sa ovom eh, nadom u to da će se kohezijska politika nastaviti u budućnosti i da će se iskoristiti peti cilj sljedećeg programa kako bismo građanima, naročito europskim građanima, ostavili tu svijest e, o tome što Europa čini za građane. Neme, građani su glavni korisnici kohezijske politike. Ponekad ne radimo dobro na komunikaciji i lokalne vlasti ne priopćavaju sve svojim e, sugrađanima i ne naglašavaju činjenicu da Europa isplaćuje velika sredstva u okviru sufinanciranja zajednicama i da također porezni obveznici imaju velike koristi od toga. Problem je u tome što kada odlazite, muškarci su stariji pet godina, a žene su pet godina mlađe. Hvala na lijepim riječima. Gospodine Polčak, izvolite. Hvala na riječi. želim zahvaliti gospođi povjerenici na njezinom radu. I e, želim svim e, kolegama zahvaliti na njihovom doprinosu kohezijskoj politici. Mislim da ste vi bili povjerenica u teškim vremenima, proživjeli smo razne krize, ono s Ukrajinom, e, s Grčkom. I to su krize koje su dodirnule i kohezijsku politiku. Imali smo i izbjegličku krizu i nakon toga je usjedio Brexit e, i niz drugih negativnih događaja koji su utjecali na Europu. Drago mi je da je kohezijska politika još uvijek značajna i snažna politika i da je tako i ostala nakon e, tih teških razdoblja. Drago mi je što smo se uspjeli izboriti za kohezijsku politiku i da ona još uvijek predstavlja prioritet. Ona mi je doista važna i hvala vam na tome. Želim zahvaliti svim koordinatorima, a i našoj predsjednici. Hvala vam. Hvala vama. Gospođo Rodriguez, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ja u prvom redu želim zahvaliti povjerenici na tome što je uvijek bila prisutna na našim sastancima i želim zahvaliti svim kolegama i našim suradnicima, a i našoj predsjednici na uvijek primjernom vođenju sastanaka. Ovih pet godina imali smo i neke trenutke napetosti, ali mnogo više konstruktivnih trenutaka u kojima smo uspješno surađivali. Prisjećam se primjerice strukturne pomoći Španjolskoj i Portugalu. Dakle, bilo je teških trenutaka, ali brojni su bili oni pozitivni trenuci. Želim zahvaliti povjerenici i cijeloj komisiji na tome što su uvijek e, ustajali u obranu najudaljenijih regija i najmanje razvijenih regija. U budućnosti ćemo morati obraniti kohezijsku politiku, ne samo iz gospodarskih razloga ili zbog ulaganja koja jesu važna, nego i toga što ova politika predstavlja snagu Europe. A ona također e, i utjelotvoruje e, ovaj pojam solidarnosti u Europi. Kao što smo rekli, međutim imali smo neke smetnje u komunikaciji. Da, istina je, zadovoljni smo svojim postignućima, ali moramo poboljšati svoj rad ne samo u administrativnim pitanjima, nego moramo bolje komunicirati, moramo bolje objašnjavati ono što radimo. Ja sam nastavnica i znanstvenica, ali u prvom redu nastavnica i shvaćam e, da mladi ne shvaćaju ono što mi radimo. Postoje neke dobne skupine koje jednostavno to ne razumiju. To vrijedi ne samo za nas ili za komisiju, nego za sve europske institucije. Dakle, trebamo bolje, jednostavnije komunicirati sa javnošću. Mi smo primjerice glas regija i ako ne uspijemo prenijeti u javnost ono što radimo, to znači da nešto nije u redu. Mi izvrsno radimo, ali ovo što smo postigli ovih pet godina trebaju uvidjeti i građani. još nešto, predstoje nam vrlo teški izbori i ova borba koju ćemo voditi protiv demagogije i populizma mora se voditi pozitivnim pristupom. Nije dovoljno reći da se trebamo boriti protiv populizma, nego trebamo i izmijeniti vlastitu strategiju. Na sljedećim europskim izborima moramo ponovno oživjeti ljubav građana prema Europi. Hvala vam na lijepim riječima. Gospodine Monskur, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Svi znamo što to znači i što se očekuje od nas kada se organizira ovakva jedna završna svečana sjednica. Kao što je jedan francuski autor rekao, vrijeme prolazi, vrijeme prolazi, ali mi smo i dalje tu. Ne znam da li vrijeme prolazi, ali mislim da smo u pet godina svakako mnogo toga posili Želim vam posebice zahvaliti gospođo predsjednice odbora što ste vrlo elegantno vodili sastanke, što ste nam ukazali povjerenje, e, time što ste nam dali da se javimo za riječ, što ste bili uvijek na našem raspolaganju i za to vam trebamo zahvaliti i trebamo vas pohvaliti za to. A gospođo povednice, ja sam 26 godina bio gradonačelnik jednog grada i moram vam sada nešto reći kao ispovijest. Dakle, kad kad mi se dogodilo da sam kritizirao kohezijsku politiku Europske unije i trebalo je doći ovdje, postati parlamentarnim zastupnikom da zapravo shvatim e, koliki je obujam kohezijske politike i kolika je važnost kohezijske politike e, u teritorijalnom razvoju, posebice kada se radi o prekomorskim nadaljenim e, regijama. Doista, mnogo ste toga učinili. Bilo je to teško, znam, ali nitko ne može usporiti da ste imali tu želju, da ste nas vrlo aktivno saslušali, da ste posebice posvetili svoju pažnju na najudeljenim regijama i zahvaljujem vam u ime e, mojih kolega, nema nas mnogo, ima nas troje za francuske regije, 11 općenito za sve najudeljene regije. A kada se danas radi o razvoju u našim regijama, kada vidimo da dolazi doista do tog razvoja, onda je to zbog e, toga što kreditska politika koja čini 30% europskog proračuna služi razvoju naših teritorija i posebice tome. I mislim da smo ostvarili lijepu pobjedu kao što sam e, rekao, barem u slučaju navedene regije, zatim e, što se tiče e, nekih fiskalnih elemenata, što se tiče ribolova primjerice, Vidimo da će fond za ribolov sada raditi na korist naših teritorija također, a postali poslali smo i druga postignuća što se tiče prekomorskih područja. Mnogo smo bitaka vodili i vi ste nam pomogli da pobjedimo u tim bitkama. tako smo uspjeli postići rezultate. Zahvaljujem i svim kolegama koji su imali uha za nas, koji su um, imali sluha za nas, koji su nas saslušali, koji su bili jako otvoreni. Hvala vam u svakom slučaju na svemu. Ja odlazim nakon 42 e, godine političke karijere e, kao izvanog predstavnika. Ja sam sada na kraju svoje karijere, ali eto, završavam s time što sam bio zastupnik u Europskom parlamentu. Mislim da je to za mene jako pozitivno postignuće, sam mnogo toga od vas naučio, Mnogo sam toga naučio, naučio sam da je Europa potrebna i e, pridružujem se kolegi e, kada kažem da ta Europa koja nam jako dobro služi, da se loše na nju gleda, da ju neki ne poznaju dovoljno, to je isto tako naravno i zbog toga što i mi moramo više na tome raditi kako bismo više politički djelovali, da imamo građansku Europu, Europu koja je bliska ljudima i e, u tom smislu Europa ima potrebu za nama kao što i mi imamo potrebu za Europom i hvala Hvala vam. Thank you so much, Mr. Moskor. Thank you. I'll give the floor to Mr. Hetman. Hvala, sada dajem eh, riječ gospodinu Hetmanu. Izvolite. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala, gospođo predsjednice. ja se želim pridružiti ovim eh, zahvalama i pohvalama koje su iznijeli moji prethodnici. Evo, pet godina rada u ovom odboru su mi bili veliko zadovoljstvo. Od eh, samog početka sam eh, dobro surađivao sa predsjednicom, povjerenicom, kolegama, zastupnicama i tu mislim naročito na gospodina Van Nistelrooja koji raspolaže ogromnim iskustvom i znanjem koje nam je prenio. I e, svi smo dobro surađivali u ovom odboru. Učinili smo velike napore u ovih pet godina kako bismo učvrsnuli solidarnost u Europskoj uniji i mislim da je to najvažnije, najdragocjenije. Suprostavili smo se sebičnosti koja sada upropaštava Europsku uniju i Uvažavali smo sve regije na isti način i pomagali smo onima najpotrebitijima i suočili smo se sa izazovima koji predstoje europskim regijama, što vrijedi i za uspješne regije i za regije koje se nalaže u mnogo težoj situaciji. Gospođo povjerenice, hvala na suradnji. Gospođo predsjednice, hvala vam na stilu i eleganciji kojom ste vodili naše sastanke. Dragi kolege i kolegice, hvala vam na vašoj stručnosti i znanju koji ste pokazali u raspravama. I još jednom ću spomenuti gospodina Van Nistelrooya, kao što sam rekao na početku, od njega sam mnogo naučio i nadam se da ću moći iskoristiti to što sam naučio od njega u svojem budućem radu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo surađivati s vama i možemo se ponositi onime što smo postigli ovih pet godina. Znam da regije i općine u zemljama članicama cijene naš rad. Dakle, u ime svih regija i poljskih regija mislim da možemo reći da zaslužujemo zahvale. Hvala na lijepim riječima i e, gospodine Gabrik, izvolite. Hvala gospođo predsjednice i ja moram reći da sam ja ovdje tek godinu dana. Ja sam zamijenio Jensa Nisona koji je, nažalost, umro i proveo sam ovdje samo godinu dana. a On je odradio sjajan posao za regije Sjeverne Švedske. I ja želim pohvaliti i naš rad koji smo ostvarili ovdje i prepoznali smo važnost regionalne kohezijske politike u praksi i znamo koliko ju je važno očuvati u ovim teškim vremenima. U ime socijalista i demokrata, mislim da sam njihov jedini predstavnik, želim zahvaliti povjerenici i zaželiti joj e, sreću u budućnosti i također želim zahvaliti i predsjednici i svim zastupnicima i našim suradnicima koji su radili na tome da ostvarimo bolju Europu. Hvala vam lijepa. Hvala i gospodin Zver. Hvala lijepa za besedo, spoštovana gospa predsjednica. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Pa, prilično je i da ja sada uzem riječ, ako sam samo zamjenski član u odboru i ja moram reći da je ovo i za mene bila vrlo važna lekcija za učenje, za moju sučnu i profesionalnu karijeru i želim zahvaliti gospodinu Vanistelroju na podršci. On nas je u klubu doista motivirao na rad i na to da se aktivno angažiramo. Ali htio bih naglasiti da se tu ne radi samo o sadržaju, već da se radilo i o vrlo ugodnoj suradnji, da nije bilo velikog političkog e, razilaženja. A i posebice ste vi, gospođo predsjednice, e, vi ste se jako potrudili da tome bude tako. Naš odbor bi se mogao zvati i odbor za europsku solidarnost. Solidarnost je naime onaj temelj na kojeg se oslanja Europska unija. a raspodjela sredstava za razvoj na regije kojima su ta sredstva potrebna. Pa to je zapravo izraz velike solidarnosti koju EU pokazuje a mi kao parlamentarno tijelo smo tu dali i e, vlastiti doprinos tome i stoga sam i ponosan na to što sam u ovom sazivu mogao biti dio te obitelji. Hvala vam e, obojici, a posebice vama gospođo predsjednice na izvjesnom načinu na koji ste vodili ovaj odbor. Hvala vam. Ono što mogu samo reći je hvala, hvala vam svima na lijepim riječima. Sada ću e, riječ dati povjerenici, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala svima na lijepim riječima, na tim lijepim sjećanjima eh, koje sada imamo eh, od početka eh, našeg mandata i saziva, pametna specijalizacija i mm, ti drugi dosjeji gdje smo zajedno radili, kao što ste i rekli. Ipak još dosta toga treba napraviti, te ću pokušati samo kratko odgovoriti na neka od vaših pitanja. Naravno, zajedno smo do sad surađivali i nadam se da ćemo tako nastaviti u budućnosti, da ćemo raditi na osvajanju svega toga. Kao što sam e, rekla u svom govoru, gospodine Van Miltenburge, e, ja sam razočarana kao i vi zbog toga što nismo uspjeli e, postići sporazum prije europskih izbora. To je bilo nešto što je bila velika ambicija predsjednika Junkera kao i mene i doista mislim e, da bi to bilo važno za države članice, za regije e, i za lokalna javna tijela da imaju to jamstvo da sljedeće programsko razdoblje neće e, početi sa zakašnjenjem zbog toga što će se kasno usvojiti zakonodavni paket. No, nažalost, to nije bilo moguće napraviti i doista se nadam da ćemo do kraja ove godine postići sporazum. A jedna od poruka koje ću sutra odaslati kada ćemo imati e, sastanak e, e, u Bukureštu je za države članice taj da moramo tu napredovati što se tiče zakonodavnog paketa kako bi odmah mogli krenuti sa trijalozima čim imamo novi Europski parlament. Da je to za nas od najveće važnosti jer naravno trijalozi su kasno krenuli Komisija je 2. svibnja iznijela prijedlog. Dakle, mi nismo kasnili i vrlo nam je važno da ti neslužbeni e, razgovori napreduju što se tiče e, programiranja programa na terenu. A mi smo već krenuli sa pregovorima za sljedeće programsko razdoblje sa državama članicama, iako službeno trijaloze nisu počeli. Dakle, e, trenutno sada imamo provedbu programa 2014-2020 i već pripremamo programe i za sljedeće programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Nadamo se da ćemo moći e, od 1. siječnja 2021. krenuti plaćati račune, e, da će tada već zakonodavni paket biti na snazi. Dakle, kao što sam rekla, razgovor će se nastaviti i sve te inicijative vezano uz e, sljedeće razdoblje. Ja se borim za taj prijedlog, jasno, ali spremni smo i prihvatiti bilo kakve sugestije, raspraviti o njima, bilo da se radi o sugestijama država članica ili parlamenta. Nadam se da sam tako odgovorila kako na pitanje gospođe Damato, tako i na pitanja gospodina Van Miltenburga. Dakle, naš prijedlog sada je u rukama parlamenta i vijeća koji su su zakonodavci. Ali uvijek smo spremni eh, dati naš doprinos sa objašnjenjima, spremni smo eh, saslušati konstruktivne sugestije kako bi se pronašao kompromis i mislim da je to vrlo važno. Zahvala sam vama, zahvala sam i e, predstavnicima e, tih regija u pojedinim državama i stoga molim vas da prenesete i njima e, moje zahvale. Mislim da i oni jako dobro rade u odboru regija i uspjeli smo sačuvati dakle, taj savez između komisije, parlamenta i odbora regija tijekom rada na našim prijedlozima. Što se tiče komunikacije i ostaloga što ovdje je spomenuto, već sam rekla da moramo dospjeti do svakog građanina. Europa je europski projekt, tu se ne radi o nama u Briselu. Ako tih projekata se radi o svakoj državi članici, svakoj općini, svakoj regiji, svakog građana. I Stoga sam ja pokušala posjetiti što veći broj regija, što više lokacija europskih projekata kako bi građani bili svjesni da primjerice kada se u o modernizaciji bolnica, o izgradnji neke autoceste ili istraživačkog centra da e, to sve dolazi iz europske solidarnosti. Možda sam mogla napraviti i bolje od toga, ali morala sam biti i ovdje, morala sam e, biti kod vas u parlamentu i stoga sam e, postupila najbolje što sam mogla na svoj način. Svakako vam svima zahvaljujem. Zahvaljujem vam na onome što ste rekli. I kao što je rekla gospođa predsjednica, mnogo smo toga zajedno postigli, ali najvažnije je ono što ste vi obavili, to je vaše nasljeđe kao odbor e, za regionalni razvoj, to je i jako e, dobro ishodište za sljedeći odbor za regionalni razvoj koji će se nastaviti na to i e, koji će sa sljedećom komisijom nastaviti na izgradnji kohezijske politike. Neću ovaj put dugo govoriti. Još jednom vam svemu zahvaljujem. Te se nadam da ću vas vidjeti nakon izbora. Želim sve najbolje vama, vašim obiteljima te vašim državama. Hvala vam. Thank you, Commissioner. Here we stop our... Hvala vam, povedenice. Tu ćemo onda završiti e, sa raspravama koje imamo na današnjem dnevnom redu. I imamo još i onu e, zadnju točku pod razno. Ima li neko nešto za reći tu? Da, gospodine Istaro, izvolite. Are not e, important because they have long They are, they are lively and that's why I want to have one question. Jedno pitanje sam htio postaviti. Naši pilot projekti, jesu li oni svi preneseni za sljedeću godinu? Svi? Kako je na to reagirala komisija? Jer su neki bili doista vrlo važni. To je ozbiljno pitanje. S moje strane ja mogu reći da, sve pilot projekte smo prenijeli poslali e, odboru za proračune i komisiji. Ako komisija želi nešto reći, želite li komentirati? Ne. Zaboravila sam zahvaliti vlastitoj službi za Europske komisije. Započevši od, e, sa Valterom Defanom, sada drugima i općenito glavnoj upravi regio. Mislim da je i to moj posao da im svima zahvalim na napornom radu i da zahvaljujem na dobroj suradnji iz Europskog parlamenta i moje službe, jer e, bez njih ne bismo bili dobro opremljeni. Zahvaljujem i svim političkim klubom u Europskom parlamentu, službama Europskog parlamenta mislim da mi je doista i dužnost da zahvalim i vlastitoj službi, dakle komisiji. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, onda smo zaključili sa točkom pod Evo, toga ću se sjećati. Svaki put kada se sjetim, kad neko kaže točka pod razno, sjetit ću se gospodina Nistaroja. Hvala vam. Zaključujem današnji sastanak. I sada ćemo imati e, kratki e, e, socijalni događaj, imat ćemo tu svaki po čašu vina. Ovdje, ovdje u dvorani za sastanke. A ja zajedno sa povenicom mi ćemo naime ovdje ispred brane za sastanke imati sastanak sa novinarima i nadam se da ćete tamo dakle, ponoviti isto što i ovdje. Hvala vam.